Želim vam dobro jutro i što se tiče današnjeg dnevnog reda, gospodin Gamboš je za šesti, e, šestu točku Europski fond za pomorstvo i ribarstvo i rasvjetna tijela, četvrta točka, su zamijenili mjesta, tako da ćemo imati bolju ravnotežu i između e, popodnevnog i jutarnjem glasovanja. Dakle, e, ako nema primjedbi na ovaj e, plan, možemo usvojiti dnevni red s ovim izmjenama. Molim vas, e, sad idemo na izvješća o našim posjetama od 17. do 18. rujna u Kopenhagenu i Visoki forum za održivi razvoj Ujedinjenim narodima u e, New Yorku 16. i 18. srpnja. Meeting 27. E, studenog Europski parlament i Europska komisija će zajedno biti domaćini e, konferencije na visokoj razini pod naslovom EU istraživanje i inovacije i poboljšavanje e, svakodnevnog života e, uspješnice u e, emisiklu u parlamentu i to na teme medicinskih savjeta, čišće energije i svega što je ključno za svakodnevni život naših građana i Govorit ćemo i o postignutim rezultatima, ali i e, o idejama na koje se mogu osloniti oni koji oblikuju politike. I e, imat ćemo i predstavnike građana, e, institucija Europske unije, istraživačkih centara i predsjednik Tajani i povjerenik se će biti su predsjedatelji. Sve informacije o ovoj konferenciji i e, stranica za registraciju su na web stranicama parlamenta i što se današnjeg sastanka tiče prevođenje na 20 jezika, a e, dokumenti su e, dostupni u elektroničkom obliku, e, ovaj sastanak je na web streamu. Što se tiče civilnog mehanizma, drugi trijalog je u ponedjeljak večer održan u parlamentu i to e, počeši s raspravom o proračunu. Raskorak e, koji zapravo vijeć je podjela između vijeća i parlamenta teško je premostiti i iznaći sve e, resurse koji su potrebni za prenamjenu sredstava e, i to e, radi prevencije i na razini informacija koje se moraju razmijeniti unutar Unije mehanizam i e, nadzor mehanizam nadzora provodi komisija a parlament se protivi e, automatizmima te vrste i Ostaje dosta nedoumica o tome na koji način će se ustrojiti sustav da bi doista dao dodanu vrijednost. Predsjedništvo želi postići sporazum, ali za razliku od parlamenta e, koji e, je donio kompromisne prijedloge, e, nije nikakve pomake učinilo od svog početnog stajališta. Sljedeći trijalog je tijekom studenog. Prelazimo na šestu točku dnevnog reda koja je prije bila. Šesta, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, nacrt mišljenja. Gospodin Gamboš je e, izvjestitelj, pa izvolite. Hvala vam lijepa. 12. lipnja smo za e, razdoblje e, dakle smo predstavili Europski fond, odnosno razgovarali o Europskom fondu e, o pomorstvu i ribarstvu i to unutar ZPP-a e, i pomorska politika će biti financirana u smislu agende za razdoblje od 2020. do 2024. E, I mislim da je ovaj nacrt dobro ishodišta, a zakonodavna tijela mogu na temelju njega dobro e, raditi, a vjerujem da ćemo dati doprinos e, zaštiti okolišta s naglaskom na ekosustave i prilagodbu unutar e, okvira Parisko, Pariškog klimatskog sporazuma. E, u nacrt su uvršteni i e, elementi održivosti. I to povremene obustave ribarstva i priobalno ribarstvo uz uzimanje u obzir različitih aspekata zaštite okoliša i e, prirodne sredine. U Kataloniji se e, ova iskustva provode sa sudjelovanjem svih e, relevantnih protagonista u upravnom sektoru, uzgoj ribe, zatim ribarstvo, energetika i su upravljanje e, je, se provodi kao i adaptivno upravljanje temeljeno na spoznajama, znanju i informacijama i najbolje funkcionira e, u različitim ekosustavima e, kao mjera zaštite i predostrožnosti. Ovaj e, pristup koji priznaje i FAO dobar je model koji se može e, primjenjivati u upravljanju ribarstvom i potrebni su nam instrumenti koji će omogućiti rješenja e, za adaptivno upravljanje i moderan pristup za rekreacijsko ribarenje komercijalno, sportsko i proaktivni i e, adaptivni način koji će omogućiti koordinaciju i neprestano revidiranje, ažuriranje e, informacija i tehničkih e, znanja i sektori koji će ovo primjenjivati će se na biološku održivost komercijalnog i rekreacijskog ribarstva i akvakulture. Pored toga, periodičnost i sezonska narav ribarstva uz obalu ovisit će o stokovima i to mora biti uređeno E, uredbama i sektor e, e, će morati regulirati i lovostaj, odnosno obustavu i vjerujem da je važno da naglasiti da u novom tekstu ne bi smjelo biti nikakvih iznimki budući da se govori o vrstama i reprodukcijskim sustavima. E, to je sistemska stvar, a ne iznimka koja treba pomoći očuvanju istokova stokova i radnih mjesta. Osim toga, priobalni e, ribolov po um, Europskoj komisiji artizanalna e, flota predstavlja 75% sektora i radnih mjesta i žele se fokusirati na aranžmane e, za razdoblje od 20. do 21. Ali ovi argumenti koji se temelje na veličini plovila i ribarstvenoj praksi ne mogu se niti na sve flote niti na sva područja primijeniti. U nekim slučajevima to može biti neravnomjerno 83% e, proizvoda, a 90% ekonomske snage čitavog e, sektora i želim povezati definicije e, sa priobalnim ribarstvom i udaljenošću od gradskih centara te sa dodanom vrijednosti, a ove e, zajednice su zainteresirane za e, stokove, zadržavanje stokova, jer e, ako ribe nema, nema ni ribarstva i nema ni ribara. Što znači da će tisuće obitelji izgubiti izvor prihoda i upravo zato trebamo uvrstiti i poboljšati e, elemente zajedničkog upravljanja ovim sektorom. Ne želim predugo govoriti. E, želim e, istaknuti dobru suradnju koju smo imali i dobru suradnju sa lokalnim gospodarstvom jednako tako. Hvala vam. Hvala lijepa gospodine Gombuš. Obraćam se sada e, gospodinu Tanasesku kao izvjestitelju u Sjeni. Hvala vam lijepa. Poštovane kolege, zahvaljujem izvjestitelju na e, temeljito obavljenom poslu i cijenimo i nastojanja komisije što se tiče prijedloga uredbe o europskom e, pomorskom i ribarstvenom sektoru za razdoblje 2020. do 2021. uključujući i ciljeve ZPP-a e, i promicanje pomorske e, politike Europske unije. Pozdravljamo jednako tako i prijedlog komisije koji odlikuje kontinuitet uz fleksibilnost, osobito fleksibilnost koja se odnosi na nacionalne programe, njihovu razradu i pojednostavljenja kao i suradnju s različitim fondovima. U izravnom um, upravljanju E, novi VFO će razvijati komplementarnost s drugim fondovima i programima Europske unije, a ovo bi trebalo e, osigurati provedbu VFO-a e, i za naredno razdoblje. A važnost europskog sektora pomorstva i ribarstva je takva da se ne možemo suglasiti e, s postotnim smanjenjem proračunskih sredstava za tu namjenu. Ulaganje u akvakulturu i preradu će imati će biti korisno pod e, e, novom uredbom i ribarstvo e, je važno za sigurnost hrane e, i e, prehrambeni sektor općenito, kao i održivi razvoj akvakulture. Smatramo da ulaganja i produktivna akvakultura trebaju imati koristi od bespovratnih sredstava jednako kao što je financiranje bitno i za pomorske biološke resurse, sigurnost hrane i e, održivo plavo gospodarstvo kao i zdravlje i dobrobit održivo upravljanih e, mora i oceana. Hvala. Gospođo Majsner, izvolite. Hvala lijepa predsjednice. Srdačno zahvaljujem izvjestitelju koji je mnogo toga uh, unio što sam ja sama htjela. Od 2009. se bavim uh, pomorskom politikom koja je sada europska politika. Uh, to je neobično važno jer oceani igraju važnu ulogu. Stoga je od, odlučujuće da se ne brinemo samo za ribarstvo i pomorstvo, nego i za sve drugo što je povezano sa morima. Stoga se je dobro da imamo sad ovaj fond za pomorstvo i ribarstvo, to je uvedeno 2010. integrirana pomorska politika je tada također uvedena. To je bila početna točka. Mm, mm, mnogo toga smo reformirali e, kako bismo e, postigli održivost u e, Europi. 46 imamo 300 milijuna za sve ono što je vezano za tehničku pomoć u ribarstvenoj politici. To je mali dio, ali to je vrlo ohrabrujuća priča o uspjehu Mm. E, mislim da je to vrlo važan alat kako bismo postigli održivi e, rast. Mm. E, to je evo plavi stup Europe 2020. 555 milijardi eura i 300 tisuća izravnih radnih mjesta smo dobili od toga. E, e, imali smo i strategiju Sibelius za Sjeverno more, imamo Atlantski ocean i Jonsko more na za koje imamo projekte. E, klimatska zaštita također zahtjeva djelovanje od strane Europske unije. Naravno da moramo biti igrači na globalnoj razini Drago mi je što imamo e, sada ocean governance, dakle upravljanje oceanima. E, mi moramo biti uzorom za ostatak svijeta e, jer ono što će biti uspješno primijenjeno kod nas se može širiti. E, sada imamo 829 milijuna pod izravnim upravljanjem. Naravno nije dovoljno, ali je to ipak korak naprijed. Mora ne poznaju granice. I ako želimo da nezakonito, e, nezakonit ulov, e, neprijavljen ulov, da to prestane, onda moramo imati dovoljna sredstva za upravljanje morima Mislim da je to sve jako dobro. Veselim se daljnjoj suradnji sa svim izvjestiteljima. Hvala. Gospođa Bergström? Nema je. E, želi li netko drugu uzeti riječ? Gospođa Zithov od komisije. Hvala vam lijepa. Ja zahvaljujem izvjestitelju na nacrtu mišljenja i intervencijama koje sam pozorno slušala. Dozvolite samo nekoliko komentara. Prvo što se pojednostavljenja tiče, kao e, rezultat imamo dosta dostupnih mjera koje predlažemo, a to znači da nemamo iscrpan popis preskriptivnih mjera i možemo sve podržati osim e, uvjetovanih e, potpora i Mislim da e, ovo odgovara i e, konkretnim potrebama svake države članice i sheme e, su upravljanja također su pogodne i dostupne u ovom okviru. Još jedan komentar. Cilj je bolje podržati postizanje ciljeva zajedničke ribarstvene politike i podsjećam jednako tako da e, imamo e, pomorski e, fond unije i to je važno za, za održivu akvakulturu, bioraznolikost i ekosustave, plavo gospodarstvo i međunarodno preuzete obveze Evropske unije što se tiče upravljanja oceanima i e, to znači da upravljanje ribarstvom treba uzeti u obzir i druge aktivnosti koje ljudi provode i biti u skladu sa, zakonima o zaštiti okoliša Europske unije da bi se e, održao e, i taj status i VFO treba tome dati svoj doprinos. Podsjećam da prijedlog sadrži i podršku E, područjima e, Nature 2000 i komisija je predložila jačanje prikupljanja e, znanja i spoznaja o morima, o staništima ptica i u skladu sa posebnim direktivama o planiranju za morski okoliš i promicanje čistih i zdravih e, mora i Europske strategije e, za plastiku u kružnom gospodarstvu. I još nekoliko komentara. U pogledu ciljeva e, očuvanja sadržanih u ZPP-u mi predlažemo bolje upravljanje e, i kapacitetima kao u e, ulaganja u iskrcajne kapacitete e, i višegodišnje planove. I još izvanredne obustave. Po našem iskustvu, ako ovo nije dobro osmišljeno, ovo je mjera koja može poslužiti kao dodatni ili dopunski izvor prihoda, osim u posebnim okolnostima. I predložili smo kompenzacije za e, veće i nepredvidive e, događaje koji nanose gubitke ribarima. Toliko o našem prijedlogu. Hvala vam lijepa. Thank you. Now Mr. Hvala, eh, eh, Hvala, predsjedateljice. Ja ću samo kratko zahvaliti na ljubaznim riječima svima koji su se javili za riječ i ne znam je li eh, sve bilo potpuno jasno, niti mi ne prihvaćamo smanjenje od 5% i e, slažemo se sa svim što je rečeno, a u vezi plavog gospodarstva i održivog gospodarstva i imamo doista zajedničke temelje ishodišta da bismo ostvarili e, što je potrebno E, uključujući ovoga što, smo, e, što sam ja iznio, ali i e, izvjestitelji u sjeni. Smatram da je ovo dobar dokument i da bi se, da bi se mogao prihvatiti. Hvala vam. Um, that means, uh, To znači da smo završili sa razmatranjem nacrta izvješća. Rok za podnošenje amandmana je 16.10. Glasovanje na odboru predviđeno je za 19. i 20. studenog, a nadležni odbor za ribarstvo će o tome glasovati vjerojatno u siječnju. Evo, time smo završili sa ovom točkom dnevnog reda. We are trying to find out if the next rapporteur is going to show up or not. Pokušavamo ustanoviti hoće li doći sljedeći izvjestitelj na vrijeme ili ne. Možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. E, razmatranje nacrta mišljenja o Europskom socijalnom fondu plus. Riječ ima izvjestitelj Kristijan e, Silvio Bušoj. Uh, Hvala. Ispričam se zbog e, kašnjenja. Bilo mi je rečeno da trebam biti ovdje u deset sati. Dakle, u svibnju 2018. godine komisija je iznijela prijedlog jačanja socijalne dimenzije Europske unije uspostavljanjem socijalnog fonda ESF+, jednog fleksibilnog mehanizma kojim se želi riješiti izazove na tržištu rada više od 20% europskih građana koji su na rubu siromaštva i u opasnosti od e, isključenosti na socijalnom planu zbog e, visoke nezaposlenosti i ostalih izazova Europska unija se nalazi na prekretnici. Naša e, blagostanje i značaj na svjetskom planu ići će ruku pod ruku sa našom sposobnošću da ostanemo konkurentni i u globalnom gospodarstvu i da osiguramo razinu obrazovanja zdravlja, socijalne inkluzije koja odgovara našim standardima. Dakle, ovdje se nastoji smanjiti administrativno opterećenje spajanjem više programa, dakle ESF-a, inicijative za zapošljavanje mladih, Fonda za europsku pomoć najpotrebitijima, Europskog programa za zapošljavanje i socijalne inovacije, naravno Europskog programa za zdravlje. Dakle, time se želi ojačati europska socijalna dimenzija fleksibilnim mehanizmom i pojednostavljenjem programiranja fonda kako bi se umanjilo administrativno opterećenje i povećala učinkovitost u interesu svih građana. No, s obzirom na to da je zdravlje ipak poseban e, program, program, je se loša poruka europskim državljanima i Čini se ipak da će to ostati jednim od e, prioriteta, iako zapravo europske institucije nemaju tu velike ovlasti. E, izrazio sam e, dva razloga za zabrinutost u svojem mišljenju. Dakle, u doba rasućeg euroskepticizma i populizma vidim da je Europski program za zdravlje središnji stup europske politike, što se kosi sa očekivanjima europskih državljanima koji prema nedavnim anketama Eurobarometra doista smatraju da bi se Europska unija trebala više pozabaviti zdravljem. Zbog toga samo izdvojio pitanje zdravlja iz ESF-a Plus i predložio da se to uspostavi kao posebni program u sljedećem VFO-u i želim zahvaliti našim koordinatorima i predsjednici na potpori ovoj zamisli. No, ako to ne bude moguće, ipak e, ćemo imati isključive nadležnosti kada je riječ o području zdravlja. Želim samo istaknuti da prema srednjeročnoj reviziji ostvarena su značajna postignuća do sada i neću sada vam previše vremena više oduzimati, no samo ću istaknuti najvažnija postignuća, dakle uspostava 24 europske referente mreže potpora za jačanje kapaciteta kako bi se reagiralo na e, hitne slučajeve i potpora migrantima i izbjeglicama, razmjena dobre prakse u području um, dijagnoze raka i također sprečavanja tuberkuloze, ali također i uskačivanje zakonodavstva o medicinskim uređajima i farmaceutskim proizvodima i u procjeni zdravstvene tehnologije. Same zemlje članice nikad ne bi mogle samostalno postići ova uh, postignuća u ovom uh, prekograničnom području. Zatim, e, zabrinjava me smanjenje proračuna. Naravno, smanjenje nije značajno, ali ipak riječ je o smanjenju proračuna prema prijedlogu Europske komisije i to možemo pripisati i promjeni e, prioriteta za sljedeći VFO, no Europska unija ne bi bila u stanju se suočiti sa izazovima iz područja zdravstva uz smanjeni proračun i to mora postati jednu političku poruku. A u sljedećim godinama predviđamo još više izazova, tako da bih samo htio skrenuti vašu otpornost na pitanje antimikrobne otpornosti koja predstavlja sve veće opterećenje i tu treba iznaći zajednička rješenja na europskoj razini. Bez odgovarajućeg proračuna nećemo imati niti sposobnost suočiti se sa budućim višestrukim izazovima iz područja zdravlja i također podupirati e, centre za borbu protiv e, širenja zaraza i različite zdravstvene sustave. Dakle, ti sustavi moraju umanjivati nejednakosti, usredotočiti se na pacijenta i e, biti u skladu sa europskim zdravstvenim zakonodavstvom. Dakle, to su moji amandmani 238 i 70. Također, pozivam nadležne vlasti da se izdvoji jednaka svota kao što je bila i u prošlom e, vfo dakle 450 milijuna eura. Moji amandmani 8, 16 i 17 e, predlažu kao operativne ciljeve sljedeće. Dakle, e, trebaju nam ciljene intervencije kako bismo e, uložili u e, ranu dijagnozu i u screening i također se želim pozabaviti i psihičkim zdravljem e, koje prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji odgovara za više od 40% bolesti koje vode ka invaliditetu i te su bolesti dakle i dugotrajne vode ka diskriminaciji i prouzročuju i nejednakost u obradi u zdravstvenom sustavu i također kako se e, oslabljuju predubjeti za očuvanje psihičkog zdravlja, e, povećavaju se izazovi. I u svojim amandmanima također izražavam e, potporu uspostavi jedne upravljačke skupine za provedbu smjernica u području psihičkog zdravlja u okviru zdravstvenog programa i to će biti u skladu sa postojećim instrumentima kako bismo povećali učinkovitost europskog djelovanja na međunarodnoj razini. Smatram da je potrebno dalje razviti suradnju sa e, nadležnim međunarodnim organizacijama poput Svjetske zdravstvene organizacije i OECD-a i to stoji u amandmanu 21. Također pozivamo komisiju da što više smanji i e, ublaži prepreke za sudjelovanje nekih zemalja članica. To je dakle situacija e, u vezi s kojom zemlje članice baš nisu oduševljene da postoji koordinacija na europskoj razini. No, ipak, uspjesi sadašnjeg programa će se još povećati u idućem e, programskom razdoblju jer je komisija već stekla iskustvo u ovakvom području djelovanja. Evo, hvala vam na pažnji i sada sa zanimanjem očekujem doprinose izvjestitelja o sjeni i drugih kolega i još jednom ispričavam se zbog e, laganog kašnjenja jer su mi bili rekli da bismo trebali započeti u 10 sati. Da, nije nikakav problem gospodine je to je sasvim razumio. sada gospodin Palmer zamijenio gospođu Kadenbach u su izvjestitelja u sjeni za SED. Da, gospođa Kadenbach se ispričava što nam se ne može približiti jutros jer predsjedava jednim sastankom izvjestitelja u Sjeni za odbor Agri. Evo, do sada vam je dopis e, sa onime što želi reći. Dakle, ona izražava potporu izvjestitelju i smatra da program za zdravstvo ne bi smio biti dijelom ESF-a i osim toga e, podržava tu namjeru da se to izdvoji iz ESF-a plus, dakle da se to uspostavi kao poseban program u sljedećem BFO-u i to su dogovorili i svi klubovi i u tom smislu smo napisali pismo predsjedniku odbora za proračun. Gospođa Kadebach se također slaže s izvjestiteljem u tome da je neprihvatljivo smanjenje proračuna za zdravstvo. Javno zdravlje je prioritet odbora ENVI u tom smislu Treba nastaviti i e, suzbijanje mikro, antimikrobne otpornosti i drugi rad na zdravlju i za to stresa trebaju biti adekvatna kako bi se uspostavili europski programi koji će dopuniti svojim djelovanjem takve programe na e, razini zemalja članica. Dakle, gospođa Kadenbach još jednom moli predsjednicu da ukaže na taj problem na konferenciji predsjednika. To je tamo već bilo uvršeno na dnevni red, ali je bilo uklonjeno u posljednjem trenutku. Hvala. Hvala gospodine Palmer. E, sada riječ ima gospođa maki Kao što možda znate, ja ne volim kada Europska unija zabada svoj nos tamo gdje nije mjesto. No, kada je riječ o zdravstvu, ipak postoji dodana vrijednost koja proizlazi iz produbljene suradnje u cilju prevencije i rješavanja izazova u području zdravstva i također rješavanja i prekograničnih problema i širenja bolesti. Nove tehnologije su potrebne s obzirom na starenje europskog stanovništva i treba dakle razmotriti ustroj europskih e, sustava zdravstvenog osiguranja i vidjeti kako ih e, učiniti učinkovitijima i produktivnijima. U Finskoj već e, su poduzeti ambiciozni napori u području e-zdravstva i korištenju podataka o pacijentima i uspostavi baza podataka, naravno uz dopuštenje pacijenata. Dakle, digitalizacija može biti u tom e, smislu velike, od velike koristi. Program za zdravlje je idealan instrument za razmjenu najboljih praksi. Prijedlog ESF-a se usredotočuje na moguće sinergije i njihove potencijalne koristi. Naravno, sinergija je lijepa riječ, ali se i prečesto koristi. Nadam se da će to dovesti do rezultata jer sinergija može spriječiti e, da dođe do negativnih pojava u sustavu zaštite zdravlja za građane. Nacrt proračuna e, ukazuje na to da će područje zdravlja dobiti potporu i drugih instrumenata poput InvestEU, e, Fonda za regionalni razvoj i drugih instrumenata. No, htjela bih da komisija konkretnije objasni na koji način će ti različiti instrumenti sudjelovati u potpori zdravstvu. I hvala vam na pažnji i očekujem sa zanimanjem ishod naših daljnjih rasprava. Hvala riječima gospođa Konječna. Hvala. Eh, se v něčem shodnu s kolegou z EPP, ale... Eh, ovo stajalište podržavam. Eh, mi želimo da Europska unija uradi više na području zdravstva. Ovaj prijedlog bfo ide upravo u suprotnom smjeru Zabrinuta sam, a i ne samo ja, da na području zdravstva i uključenje e, programa za zdravstvo u socijalni fond plus. To nas sve zabrinjava. Mm, socijalna pitanja i pitanja zdravstva su naravno povezana, ali sam izvještaj komisije nas zabrinjava. Čini se da ćemo na kraju našeg e, e, mandata izgubiti povjerenika e, za zdravlje, a ne znamo što će biti u budućnosti. U vremenima kad naši sugrađani očekuju više od Europske unije na području zdravstva, kad se fondovi režu, ovakova je situacija i prijedlog neprihvatljiva. E, socijalni fond treba učiniti više s manje sredstava. Zdravstvo nije samo nešto fizičko, već i e, to je i ima i psihičke elemente. Slažem se sa izvjestiteljem kako to možemo postići kad nidi sadašnja, kad sadašnja sredstva nisu dostatna da e, pokriju fizičke potrebe. Moramo e, snažiti e, zdravstvene programe, a ne slabite. E, stoga zdravstvo mora dobiti u sljedećem BFO-u više sredstava. Govorim ovdje o apsolutnom minimumu u, kako bismo održali o, e, situaciju koja već sada nije zadovoljavajuća. Moramo uključiti organizacije pacijenata u odlučivanje. E, ovo mi se stajalište sviđa i veselim se na suradnju s izvjestiteljem. Hvala. Gospođo Grosset. Hvala lijepa predsjednice. Oprostite što kasnije, ali bila sam na jednom drugom sastanku. E, drago mi je što sam došla na vrijeme kako bih mogla nešto reći i podržati kolega, kolegu Bušoja. E, pripremio je savršen izvještaj. E, on nije izbjegao one teme koje ljute komisiju. To zahtjeva hrabrost E, integrirati zdravlje u socijalni fond plus predstavlja veliki problem. E, e, tu će se zdravlje utopiti u jednom većem programu i njegova će vidljivost biti još manja. Sve studije pokazuju da je zdravlje veliki problem za naše sugrađane to je jedan aspekt koji ih može uvjeriti u potrebu Europske unije, uvjeriti ih u to da moraju podržati Europsku uniju u sljedećim izborima. Europa, građani žele da Europa ih čini mnogo više za njih na području zdravstva. To se mora odraziti u VFO-u ako slijedimo prijedlog e, e, komisije, onda ćemo razvodniti Europski program za zdravlje. Koja je logika bila iza toga da se uklopi e, zdravstvo u socijalni fond? Zdravstvo je prioritet u sljedećem BFO-u. Kao što je izvjestitelj podcrtao, sa smanjenjem sredstava E, mi zaista štetimo tom području. To je zaista nerazumljivo. Na, nacionalni programi za zdravlje također padaju. E, sve postaje skuplje, lijekovi su skuplji. E, studije i proučavanja na području medicine su sve složeniji Eh, imamo sada pacijente koji su eh, sve mobilniji. Eh, zdravstveni profesionalci će otići u inozemstvo ako nemaju zadovoljavajuće uvjete ovdje. To sve pokazuje koliko je važno da zdravstvo dobije mjesto koje mu pripada u našim programima. Trebamo više suradnje, moramo brže raditi E, e, komisija je sada e, zakočila stvari, to ne možemo prihvatiti. Svaki puta kad moramo misliti na budućnost, onda se reže europska zdravstvena politika. A spasili smo je mi ovdje u Enviju, našom voljom. Još jednom, ovaj odbor mora biti jak stajati iza našeg izvjestitelja i izbjeći da izbjeći tu tragediju, to jest e, e, nestanak europske zdravstvene politike. Hvala. Hvala, gospođo Grostet. Želi li još netko uzeti riječ? Ako ne, gospođa Grisar iz komisije, izvolite. ili ne? Je préfère passer la parole à mon collègue de la... E, dati ću riječ e, mom kolegi iz glavne uprave zdravlje, on je bolje upoznat s temom. Ja sam Štefan e, Šrek, predstavnik e, glavne uprave e, za zdravlje Sante. Zahvaljujem izvjestiteljima na mišljenju. Pašljivo sam saslušao izvještaj. Moramo se u prijedlogu fokusirati koji je pred nama uključenje zdravstva u socijalni fond plus E, rekli smo u našoj izjavi i prijedlogu smo e, naveli prednosti e, takvog pristupa. Zašto smo dodali zdravstvo, bivši zdravstveni program socijalnom fondu plus? To dozvoljava veću sinergiju. Dakle, imamo socioekonomsku spregu koja je vrlo važna u djelovanju i rješavamo i e, socijalne razlike tim pristupom. Također znamo da e, da je klasični ESF uložio mnogo u zdravstvo. Imao je mnogo, a sada se mnogo više se ulagalo u, iz ESF-a nego iz samog fonda za zdravstvo. Mislim da sinergije mogu biti produktivne, imat ćemo izravno upravljanje, imat ćemo e, dijeljeno upravljanje i u budućnosti. Već imamo neke primjere gdje je to funkcioniralo. E, i mislim da spajanje ovih dvaju programa može donijeti koristi. E, razmislit ćemo o vašim prijedlozima. Što se tiče proračuna, pitanje e, proračuna za zdravstvo e, i svi drugi elementi vfo a to treba razmotriti zajedno u razmatranju e, općeg proračuna. O tome danas ne mogu govoriti. Uh, Gospodin Bušo ima riječ, izvolite. Hvala lijep. E, vrlo kratko. Želio, bih zahvaliti kolegama e, na njihovim dobrim riječima o mojem prijedlogu. zahvaljujem im na podršci za moj prijedlog da program za zdravstvo bude poseban program. Gospodin Palmer koji je rekao, govorio ime Kadenbach, to, ta će se odlika donijeti na konferenciji predsjednika. E, moramo uvjeriti vođe e, klubova u naše ideje. E, gospođa Temaki, zahvaljujem na podršci ove e, ideje da se e, proračun povisi e, barem na, onu visinu koju imamo sada. Digitalno zdravlje je također vrlo važno. Ono će poboljšati učinkovitost programa i zdravstvenih sustava. Gospođa Konečna, i vama zahvaljujem na podršci želim također reći da se nisam nadao e, govorkanja da će u sljedećem periodu nećemo imati e, povjerenika za zdravstvo. Mislim da e, se Europska unija ne može tako pozicionirati na području zdravstva. Zdravlje je e, vrlo važan aspekt e, kod naših građana. Oni očekuju da evropske institucije čine više za njih. E, hvala gospođo Grostet na vašoj podršci. Potpuno se slažem s vama. Vi ste dodali neke izazove onima koje sam ja naveo za sljedeće razdoblje. To je potpuno točno. E, ovo je vrlo loša politika koju nam se sada predlaže. E, ako bilo bi vrlo loše da program e, za zdravlje više ne postoji kao posebni program. Mm. Ovo je sada prva faza politika zdravstva neće nestati, ona će se utopiti u socijalnom fondu, ali e, oprostite, ona će još e, postojati, ali u sljedećem razdoblju neće to biti posebna politika. Hvala vam lijepa na vašoj inspiraciji, na vašem utjecaju i na vašem statusu u Europskom parlamentu. Možda nam on može pomoći da dobijemo podršku na konferenciji predsjednika. Hvala gospođo predsjedateljice. Hvala vam lijepa. Hvala na vrlo koherentnom izvještaju. E, glasat ćemo 12. E, e, studenog u Strasburu. Empel koji vodi na tom području će glasati 26. studenog. Bivša točka četiri Razmjena mišljenja sa komisijom o mjerama za e, rasvjetna tijela u kontekstu e, e, zakonodavstva o ekodizajnu i označavanju energetske učinkovitosti. Sada ćemo čuti predstavnicu komisije, deset, predstavnika komisije 10 minuta imate. Izvolite. Do. Opća, jedna opća informacija o odboru da sada idemo punim, punom parom naprijed s paketom o, o više od deset mjera za ekodizajn i proizvode povezane s energetskim e, označavanjem. To ćemo donijeti još u ovom mandatu. Uredba o rasvjetnim tijelima je jedna od tih, jedna od tih mjera. Nemamo još u ovoj fazi prijedlog komisije jer kolegi mora donijeti odluku. Mi smo završili konzultacije unutar komisije, sada imamo povratne informacije, onda ćemo govoriti sa industrijom, a u, siječnju ćemo glasati u odboru. Rasvjetna tijela su uvijek bila i biti će važno područje našeg rada uredbe koje smo već usvojili, time smo smanjili e, potrošnju energije na tom području za 80%. I do 2030. moramo dalje tako raditi i dalje smanjivati e, onu polovicu koja je ostala. Moramo podržati e, taj trend htio bih e, čuti vaša mišljenja o tome. Spomenut ću sada tri stvari koje su, e, o kojima se vrlo često raspravlja sa dionicima u prvom. E, rasvjeta u kazalištima. Postoji izuzeće za rasvjetna tijela u kazalištima. To je korišteno kao rupa u zakonu E, rasvjetna tijela opće namjene se onda e, unose na tržište pod izlikom da su to e, rasvjetna tijela za kazalište. U sadašnjem nacrtu vjerujem, da smo riješili zabrinutosti ovog sektora. prijedlog, ako se usvoje, će izuzeti 80% rasvjetnih tijela koje se sada koriste u kazalište, ali ćemo ići na tehničke karakteristike, a ne na namjenu, jer se tehničke karakteristike mogu bolje e, provjeravati. A onda imamo e, 20% koje se če, e, naročito često zloupotrebljavaju e, te osam te eight e, e, rasvjetna tijela koja se koriste u uredima to su tradicionalna rasvjetna tijela za urede oni e, sadrže živu to je problem moramo ga riješiti a ukidanje to bi njihovo ukidanje donijelo uštitu E, godišnje potrošnje malte, na primjer. E, znamo da imamo nekoliko e, slučajeva gdje led rasvjetna tijela nisu dostupna i tu imamo izuzeća u tekstu. Treća stvar o kojoj smo raspravljali već u prošloj uredbi, to, je, to su fotosenzitivne osobe. E, s jedne strane to je e, legitimni problem e, utjecaj CFL-a na fotosenzitivne osobe. Međutim, i to je rupa u zakonu koja se koristi za rasvjetna tijela koje ne dopuštamo. Stoga imamo ciljanija izuzeća, e, pa imamo neke žarulje koje mogu koristiti takovi ljudi, ali samo na liječnički recept. Mm. Biće mi drago da čujem vaše primjede i također ću vrlo rado odgovoriti na vaša pitanja ako ih budete imali. Hvala lijepa. Molim kolege, tko želi uzeti riječ? Hvala lijepa e, predsjedateljice. Hvala na izlaganju komisije. I ja sam mišljenja da je ekodizajn vrlo uspješan e, instrument za štednju energije. Podpredsjednik Potpredsjednik Katajnen je izračunao da će ta uredba je već do sada uštedela mnogo e, energije, to jest e, godišnju potrošnju energije Italije. Mm, možemo tome e, dodati i Švedsku. To je u načelu ispravno. Kod uvođenja, međutim, zabrane žarulje, konvencionalne žarulje, smo pocijenili, pocijenili važnost komunikacije kako je važno objasniti zašto nešto činimo i zašto imamo alternative. Stoga e, e, sam molio da prije sljedećih koraka komisije i prije naših odluka, da li ćemo to prihvatiti, da se e, najprije konzultiramo i razgovaramo. Dobro je da to imamo danas na dnevnom redu. Imam jedno pitanje o, o ovim te osam e, rasvjetnim tijelima. E, što je razlog e, zašto se to upravo sada predlaže? Ono što me još više zanima, imamo i predstavnika odbora za okoliš. U OSU se sada razmišlja o tome da se zabrane e, rasvjetna e, tijela koja sadrže živu. Zato postoji razlog. Ali to bi jako ograničilo potrošače u njihovom izboru. Stoga moramo dobro razmisliti prije no što to usvojimo. ovaj, ova zabrana žarulje e, kada je to e, doneseno, e, e, komisija je onda rekla da problem zapravo dolazi iz termocentrala koje sagorjevaju ugljen. Čak i ako za ako sva rasvjetna tijela i njihovo recikliranje nam ne mogu toliko pomoći koliko zabrana termoelektrana na, na ugljen. Ovaj argument je još, važ, još uvijek važan i stoga molim komisiju da tu nešto kaže. Moj glavni e, problem je spajanje ovih dviju stvari, potro, to je spajanje potrošača i industrije. Mm, mm. E, glavna uprava za okoliš i e, glavna uprava za energetiku moraju o tome razgovarati i kako ne bismo svake pola godine e, dobili poneku zabranu. Mislim da moramo sjesti i o tome zajedno raspraviti. Mm, o Ovaj ova velika zabrana koju planira glavna uprava za okoliš. E, mislim da je to nepotrebno. To će riješiti samo tržište jer se led rasvjeta sve više širi. Druga stvar je e, mogućnost e, zamjene rasvjetnih tijela Općenito e, se traži da e, rasvjeta e, ima izvore energije koje se mogu zamijeniti. Kad kupim jednu neku lampu, onda mi se pokvari led žarulja Važno je da mogu zamijeniti e, tu žarulju nečim drugim, drugom žaruljom istog tipa. E, e, drugim riječima govorimo o rezervnim dijelovima. Nas zastupnika zanima naj, najviše potrošač. Ako potrošač ima garantiranu tu zamjenjivost, Eh, onda smo uglavnom dobili bitku. Eh, imamo neke, eh, neku vrstu dizajna gdje se to ne može učiniti i tehničke primjene gdje se to ne može postići. Ali ova zamjenjivost je važna i za potrošače i za nadzor tržišta. To smo zaključili prošle godine. Stoga molim komisiju da to još jednom razmotri sa stanovišta potrošača. Ovaj prijedlog još nije služben, e, pa e, molim za raspravu o tome. Hvala. Thank you. Uh, Mr. Palmer. Thank you. Uh, thank you very much. Uh, Hvala, gospodin Palmer. Govorili smo o pitanju eh, kazališne rasvijete, to je često pitanje, pa čak i u mojem, mojoj izbornoj eh, jedinici eh, gdje se nalazi Lace Market Theater, dakle u Nottinghamu. I nas koji nastoji E, sam sebe e, održavati e, financijski kao i druge manje pozornice glazbene i druge vrste. Pa pozdravljam ovo što je jutros navedeno u smislu svega što se odnosi e, na ovo što komisija, na što komisija upućuje, a mi ćemo e, pozorno proučiti prijedlog e, i angažma, potrebne angažmane dionika kao i povratno izvješćivanje. I ono što mi se čini da se tu nazire su dva ključna pitanja za koja trebam pojašnjenje. 80% koje, žarulja koje se sada koristi, dakle kazališnih žarulja, e, su e, iznimka, hoće li se one kao takve održati ili će se revidirati njihov status, jer e, je to bi željele znati organizacije i mjesta koja i dvorane koja koriste tu rasvjetu, hoće li to trajati 3, 5 e, ili više godina. 20% svih e, e, rasvjetnih tijela trebat će se zamijeniti, pogotovo zato što dakle činjenica je da je to dosta skupo i da će doći do neproporcionalnosti i e, pogotovo zato što će ta mjesta s manjim dvoranama e, morati uložiti znatno više. Treba znači e, odlučiti je li sve Dakle, je li pogodno koristiti ista rasvjetna tijela za sve i za manje dvorane, ali i za one e, gdje e, stane 20-30 tisuća ljudi i gdje se e, odvijaju velike priredbe, dakle kao recimo u Lesteru. Pitanje je kakvo specijalističko i posebno osvjetljenje je potrebno uh, u pojedinim dvoranama i uh, na uh, takvim mjestima a mora postojati i način provedbe ovog prijedloga pa ćemo razmotriti sve detalje da bismo vidjeli može li se drugčije postupati prema broju publike i e, može li se prilagoditi troškove zamjene rasvjete e, prema veličini mjesta. Meni se čini da je ovo područje iznimno važno. Eko dizajn je bio velika uspješnica, iako je često rečeno e, da e, je e, to i odgovaralo potrošačima. Mislim da su potrošači uglavnom vrlo zahvalni na tome i Što se tiče svih ostalih stvari i gradiranja A+++, možda to i nije potrebno, a ako pogledamo što se događa e, i drugdje recimo u e, Briselu imamo i e, takvih dvorana i mjesta koja su stara preko 150 godina i ja vjerujem da bi bilo vrlo teško e, sve to osvijetliti sa e, starim žaruljama. Međutim, u kazalištima, osobito u malim kazalištima, e, koje se za ovo zalažu, moramo osigurati da doista dobijemo nešto što je održivo. Zadovoljni smo što postoji dobar prijedlog, što se vrši pritisak u ovom smjeru i vjerujem da bude li nešto pošlo krivo, možemo se uvijek vratiti na staro, ali za male dvorane, mala kazališta e, može se učiniti iznimka i e, zadovoljni smo što se to razmatra. Prijedloge ćemo vidjeti e, i vidjeti također je li se radi o ekodizajnu, o nečemu što potrošači mogu koristiti I to doista treba predstavljati pomoć potrošačima koji žele činiti dobro okolišu, ali bez pretjeranog pritiska i stresa i e, ekodizajn bi trebao ostati čvrst i, i e, iskoristiv instrument e, unutar ovog paketa. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa. Želi li još tko što reći o ovoj temi? Ako ne, gospodin Hudson. Hvala vam lijepa predsjedateljice, hvala i kolegama koji podržavaju program i e, mi moramo reći da je pola uštede e, koju smo uspjeli postići e, u energetskom smislu došlo iz eko Što se tiče onoga što je rekao gospodina Liza komunikacija mora biti bolja, trudit ćemo se na tome osobito kad se mijenjaju oznake što je učinjeno prošle godine i svakako ćemo surađivati s industrijom, s državama članicama da bismo objasnili kako se oznake trebaju koristiti, a pogotovo e, za e, proizvode e, visokog prioriteta. Također odgovor gospodinu Lizeu. E, mi smo vrlo blisko surađivali s kolegama iz e, DG Environmenta, pogotovo recimo e, kod strojeva za pranje rublja i za pranje posuđa. I što se tiče opće zabrane žarulja e, koje sadrže živu. E, mislim da se sada revidira sva sve zakonodavstvo koje se odnosi na e, različite tvari i primili smo k znanju vaše primjedbe te ćemo o tome razgovarati prije nego što dođe do većih promjena u zakonu. Te 8 e, fluorescentne cijevi. Prijedlog je promjene zato što postoje e, alternative sada i e, moguća je znatna ušteda energije. To je klasičan pristup, a koriste će biti što će se znatno manje koristiti uređaj e, koji sadrže živu. Gospodin Lize ima pravo što se tiče e, uštede žive, e, pa i onda mogućnosti da je jedan dio žive curio u okoliše koji dolazi iz ovakve rasvijete, što je opasno. Što se tiče izvora e, svjetla koji se e, mijenjaju, ja moram reći da, kao što je gospodin Lize pitao, mi inzistirao da bi moralo biti moguće da tijela nadzora tržišta testiraju e, žarulje koje se stavljaju na tržište i vrše provjeru sukladnosti ali imamo dva prijedloga. E, to se može činiti ili izuzimanjem žarulje ili e, osiguravanjem toga da je moguće provjeriti e, uređaj koji sadrži žarulju. Da bi, jer to podrazumijeva i visoke troškove povlačenja integriranog proizvoda s tržišta, a proizvodnja je uglavnom izmještena iz Europe, a dizajneri e, bi trebali pokazati fleksibilnost e, i mi mi nismo e, inzistirali na zamjenjivosti u svakom slučaju tu je i e, pitanje manjih e, rasvjetnih e, tijela za kazališta za iznimke nema vremenskog ograničenja tu se radi o posebnim grlima za žarulje i drugim dijelovima uređaja i zamjena treba biti izvršena otprilike pet godina nakon stupanja na snagu, ali za kazališnu rasvjetu nema e, ograničenja. 20% vrsta žarulja, a ne 20% svih e, žarulja e, u e, kazalištima su neodgovarajuća i to su specijalizirana rasvjetna tijela e, koja su uglavnom postavljena u manjim kazalištima i e, imamo i mehanizam povratnih informacija e, što znači da unutar četiri tjedna koja sad počinju teći čak i nakon svih provjera se može izvršiti provjera za zainteresirane, e, a vjerujem da će nam e, uprave kazališta skrenuti pozornost na ovo. Nikada nije predložio da naprosto izbacite svoje grijače, žarulje e, ili bilo kakav drugi uređaj e, od dana stupanja na snagu, nego ćete to zadržati dokle god funkcionira i traje i nakon toga izvršiti zamjenu. Ako e, postoji dobra LED zamjena, sigurno će e, znatno povoljnije E, i niži biti troškovi e, električne energije e, budući da žarulje sa žarnom niti troše znatno više energije. Pa je ovo i bio financijski element naše procjene učinka. I konačno, znam da sutra revidirate uredbu LIFE i LIFE program financiranja i sav rad koji smo morali provesti radi označavanja energetske potrošnje i testiranja koje je vršeno uz to ne ide iz obzora 2020 i prema tome u prijedlogu komisije za program rasvijete energetska tranzicija će se dogoditi u sljedećem ciklusu, u sljedećem razdoblju. Tu su moje kolege iz DG Environmenta i rado ćemo s vama porazgovarati i o drugim aspektima ovog pitanja. Well, thank Hvala vam lijepa i hvala komisiji. A, glasovanje počinje u 11 sati pa ovime e, završavamo e, raspravu prije glasovanja, a vi možete nastaviti razgovarati s gospodinom Hudsonom. Hvala vam lijepa, u 11 nastavljamo. Hvala što Well, hello everyone. If you want to take your seats and uh, prepare your voting cards, then Molim zauzmite mjesta i pripremite kartice za glasovanje. Ujutro glasamo o, o dvije točke. 17. i 23. If you have your voting cards ako su vam kartice spremne. Gospodin Parija. Zašto ste ovo premjestili e, sa popodneva na jutro? Možete li objasniti, molim vas? Odluka koju smo donijeli sa tajništvom da bismo uravnotežili e, broj glasovanja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 može krenuti. Otvaram. Zatvaram. Usvaja se. Glasujemo e, o e, usmenom pitanju komisiji o rijetkim bolestima. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Glasujemo. Čisti zrak za sve. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Pitanje o inicijativi za oprašivače. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Smanjenje utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš. 46. amandman. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 47 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 230 za, protiv, suzdržani, Odbija se. 231 za, protiv, suzdržani. Odbija se. 233 za, protiv, suzdržani. Odbija se. Usvaja se. Agri 31 za, protiv, suzdržani. Odbija se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman 234, 244, e, zatim i 36, dakle i 33 za, protiv, suzdržani, odbija se. 242 za, protiv, 243, ponavljam, za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 266 Jagri. 36 za, protiv, suzdržani, odbija se. 267 za, protiv, suzdržani, odbija se. Peš 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 241 za, protiv, suzdržani, odbija se. 263 za, protiv, suzdržani, odbija se. 276 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjera. It's closed. Adopted. Well, thank you. The next two are Usvaja se, sljedeća dva se ne razmatraju. Onda 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stranica deseta. 278. amandman za protiv suzdržani odbija se. 4a kompromis za. Protiv suzdržani usvaja se. Dodatno 4b kompromis za protiv suzdržani provjera. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sljedeća stranica kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 354 za, protiv, suzdržani, isti kao 355. Kompromis 7 za protiv suzdržani usvaja se. 16. stranica. Fisheries 28. Za, protiv, suzdržani, provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Kompromis 8 za. Protiv. Suzdržani. Mislim da se usvaja. Provjera. The Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 9 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Dvadeset druga stranica, kompromis 11 za, protiv,

protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. 477 za, protiv, provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 478 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ekon 26 i 356 za, protiv, suzdržani, odbija se. 480 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjera za 480. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Ne razmatra se Agri 58, kompromis 12 za, protiv, suzdržani usvaja se. 490 za, protiv, suzdržani odbija se. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani usvaja se. 29. stranica. 5, 2, 2. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Provjera. Zatvaramo glasovanje. Odbija se. ITRE 59. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 526. Za protiv, suzdržani, usvaja se. Trideset sedma stranica. Amandman. Šesto šesto šesto dvadeset dvadeset jedan jedan dvadeset dva. Šesto dvadeset tri i usmeni amandman izvjestitelja. budući da imamo usmeni amandman izvjestitelja imali primjedbi? Ne. Glasujemo onda s tim. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 79 za, protiv, suzdržani, odbija se. 44. stranica. Agri 1. Za. Protiv. Suzdržani. Niste dizali ruke. Agri 1. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 44. stranica. Ekon 1 i 3 4 za, protiv, suzdržani, Odbija se. Ekon 2 i 3 5 za, protiv, suzdržani. Odbija se. 51 za, protiv, suzdržani. Odbija se. 50 za, protiv, suzdržani. Odbija se. 52 za, protiv, suzdržani. Odbija se. Amandman 1 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 53 za, protiv, suzdržani provjera. Zatvaramo. Usvaja se. 54 za, protiv, suzdržani. Elektronički provjeravamo. Closed. Adopted. Usvaja se. ITRE 2 za. Protiv. Suzdržani odbija se. Agri 2 za. Protiv. Suzdržani odbija se. Amandman 2 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 55 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Fishery 1 za, protiv, suzdržani. Odbija se ITRE 3 za, protiv, suzdržani. Odbija se 57 za, protiv, suzdržani. Odbija se 58 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 59 se ne razmatra, 60 za, protiv, suzdržani suzdržani, usvaja se. 61 i 36 za, protiv, suzdržani, odbija se. 63 za, protiv, suzdržani, odbija se. 65 za, protiv, suzdržani, odbija se. 64 za, protiv, suzdržani, odbija se. Ekon 3 za, protiv, suzdržani, odbija se. 66 za, protiv, suzdržani, odbija se. I 37 za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Fishery 2 za, protiv, suzdržani, odbija se. I tre osam za, protiv, suzdržani, odbija se. 67 za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 4 e, za, protiv, suzdržani, odbija se. 68 za, protiv, suzdržani, odbija se. 69 za, protiv, suzdržani, suzdržani, usvaja se. 71 za, protiv, suzdržani, provjera, mislim da se usvaja. Zatvaramo. Usvaja se. pet za, protiv, suzdržani, odbija se. Četiri za, protiv, suzdržani, usvaja se. Pet agri šest za, protiv, suzdržani, usvaja se. I 30 za, protiv, suzdržani, odbija se. 73 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 74 za, protiv, suzdržani, odbija se. I 3.31. za, protiv, suzdržani, odbija se. 75 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Fišerić 6 za, protiv, suzdržani, odbija se. 48. stranica. Amandman 9 i ko 5 za protiv suzdržani provjera. Zatvaramo. Usvaja se. 91 za protiv suzdržani odbija se. 92 za protiv suzdržani usvaja se. Agri 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 104 za, protiv, suzdržani, odbija se. Fisher 11 za, protiv, suzdržani, odbija se. 105 za, protiv, suzdržani, odbija se. ITRE 13 za, protiv, suzdržani, odbija se i tre 24 za protiv suzdržani odbija se. tre 21 za protiv suzdržani odbija se. AGRI 12 za protiv suzdržani odbija se. tre 16 za protiv suzdržani odbija se. tre 14 za protiv ponovno i 14 Za. Usvaja se. Neobično, gotovo smo sve od itera odbili. Agri 14. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 115 za, protiv, suzdržani, odbija se. Izre 15 za, protiv, suzdržani, odbija se. 118 za, protiv, Sto osamnaest za, protiv, suzdržani usvaja se. 120 za, protiv, suzdržani odbija se. Provjera. Zatvaram. EPP plus 1. Odbija se. 119 za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 15 za, protiv, suzdržani, odbija se. 130 i ikon 8 za, protiv suzdržani odbija se. 31 za, protiv suzdržani odbija se. 141 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 17 za protiv suzdržani odbija se. I 20 za protiv suzdržani odbija se. 151 za protiv suzdržani usvaja se. 152 za protiv suzdržani odbija se. Fisheries 12 za protiv za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14. za, protiv, suzdržani, odbija se. Ikon 11 za, protiv, suzdržani, odbija se. Ekon 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 179 i Agri 10 za, protiv, suzdržani, odbija se. 21 za, protiv, suzdržani, odbija se. 118 za, 180 za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 22 za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 23 za, protiv, suzdržani, suzdržani provjera. Zatvoramo. Usvaja se. Fisher iz 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 25 za, protiv, suzdržani, odbija se. 204 za, protiv, suzdržani, odbija se. I 330 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Agri 27 za, protiv, suzdržani, odbija se. 217 za, protiv, suzdržani, odbija se. 218 Agri 29 za, protiv, suzdržani usvoja se. 219 za, protiv, suzdržani usvoja se. 220 za, protiv, suzdržani usvoja se. 221 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 222 za, protiv, suzdržani, usvaja se. I konačno elektroničkim putem otvoram glasovanje. It's closed. And it is adopted. Usvaja se. Now, now we vote on an opinion. Glasujemo o mišljenju prijedlog uredbe parlamenta i vijeća o otkrićima koje se odnose na održiva ulaganja i rizike za održivost. Dakle, Glasujemo o amandmanu 1. Molim vas malo suradnje. Dižite ruke. Amandman 1 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. E, provjera, pardon. Close. Adopted. Usvaja se. Amandman 31 i 32 za. Protiv. Isprike, predsjednice. Samo amandman 31 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 32 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 33 za. Protiv suzdržani, usvaja se. 34 za, protiv, suzdržani, provjera. 34. Close. Zatvaram glasovanje, usvaja se. 35 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 37 za, protiv, suzdržani usvaja se. 38 za, protiv, suzdržani usvaja se. 39 za, protiv, suzdržani usvaja se. 40 za, protiv, suzdržani usvaja se. 41 za, protiv, suzdržani usvaja se. 43 za, protiv, suzdržani, osvaja se. 45 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 46 za, protiv, suzdržani, provjera. And it's closed. Zatran glasovanje. Usvaja se. Against. 47 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 48 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 49 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 50 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 51 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 52 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 53 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 54 za, protiv, suzdržani, provjera. vote is Otvoren glasovanje. And closed. Zatvoram. Usvaja se. 56 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 56 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 57 za, Protiv? Is in favor? Jesu li pučani za? Usvaja se. 58 za, protiv, suzdržani usvaja se, 59 za, protiv, suzdržani usvaja se, 60 za, protiv, suzdržani usvaja se, 61 za, protiv, suzdržani usvaja se. 62 za, protiv, suzdržani usvaja se. 63 za, protiv, suzdržani usvaja se. 64 za, protiv, suzdržani usvaja se. 65 za, protiv, suzdržani usvaja se. 66 za, protiv, suzdržani usvaja se. 67 za, protiv, suzdržani usvaja se. 68 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 69 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 70 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 71 za, protiv, suzdržani, provjera. 71. Otvaram glasovanje. And it's closed. Zatvaram. se jednom glasom razlike. 72 se ne razmatra, 2. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 3 za, protiv, suzdržani, odbija se. 4 za, protiv, suzdržani, odbija se. 6 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 5 za, protiv, suzdržani, odbija se. 7 za, protiv, suzdržani,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 16 za, protiv, suzdržani, odbija se. 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19 za, protiv, suzdržani, odbija se. 20 za, protiv, suzdržani, odbija se. 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 22 za, protiv,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 suzdržani provjera. To be sure. And it is uh, closed. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 38 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 39 za. Provjera 38. Otvoram glasovanje. And it's closed. Zatvoram. Odbija se. Hvala vam. 39 za. Protiv. Provjera. You are changing, uh, it's not clear division, so... Nije jasno kako stvari stoje. Closed. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Amendment 40, who is in favor? 40 za, protiv suzdržani. Usvaja se 41 za. Protiv. Odbija se provjera. The vote is Zatvoram glasovanje. Usvoja se. Bila bih se kladila da je bilo odbijeno. 42 za. Protiv. Odbija se. 43 za protiv, provjera. Close. Zatvaram. Odbija se. 44 za. Protiv. Usvaja se. 45 za. Protiv. Usvaja se. Provjera. 45. amandman. Close. Zatvaram glasovanje. Adopted. Usvaja se. 46 za. Protiv. Odbija se. 47 za. Protiv. Odbija se. Odbija se. 48 za, protiv, suzdržani odbija se. 49 za, protiv, suzdržani usvaja se. 50 za, protiv, suzdržani usvaja se. 51 za, protiv, suzdržani usvaja se. 52 za,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 protiv, suzdržani, odbija se. 7 za, protiv, suzdržani, provjera. And it's closed. glasovanje. Usvaja se. 9 za, protiv, suzdržani, odbija se. 10 za, protiv, Suzdržani? Ne vidim Alde. Alde is in favor or against? Jeste li za ili protiv? Onda se usvoja. 11 za. Protiv. Suzdržani usvoja se. 12 za. Protiv. Suzdržani usvoja se. 13 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 14 za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 Odbija se. 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 26 za, protiv, suzdržani, odbija se. 27 za, protiv, suzdržani, odbija se. 28 za, protiv, suzdržani, odbija se. 29 za, protiv, suzdržani, odbija se. 30 za, protiv, suzdržani, odbija se. 31 za, protiv, suzdržani, odbija se. 32 za, protiv, suzdržani, odbija se. 33 za, protiv, suzdržani, odbija se. 34 za, protiv, suzdržani, odbija se. 35 za, protiv, suzdržani, odbija se. I konačno glasovanje elektroničkim putem. Otvoram glasovanje. And it is... Zatvaram. Usvaja se. I time smo zaključili prije podnevno glasovanje. Podsjećam da još imamo glasovanje poslije podne u 16 sati. Hvala svima.